Evo, imam e, zadovoljstvo pozdraviti e, gospodina Enrika Giovanninija, predsjednika Europskog savjetodavnog odbora za upravljanje statističkim podacima ESGAB. Kao što znate, naš odbor je odobrio e, kandidaturu gospodina Giovanninija na to mjesto 2017. godine u listopadu i on je na tom mandatu tri godine, dakle do, do 2019. godine, do listopada. I svake godine pozivamo predstavnika Heskaba kako bismo razgovarali o najnovijim izvješćima. A, posljednje izvješće je objavljeno 23. siječnja, dakle prije nekoliko dana i podijeljeno je, ispričavam se, podijeljeno je članovima odborima. Kao što znate, izvješće definira neke statističke prioritete nakon 2020. godine i također e, definira različite izazove e, sa kojima se suočava i suočit će se Europski statistički sustav. E, dakle, donosi također i obveze mm, ovog tijela u pogledu vođenja statistika, te razrađuje provedbu poboljšanog djelovanja u odnosu na prethodna razdoblja. Dakle, ima jako puno stvari o kojima se može razgovarati. U četvrtak ćemo glasovati i o jednom drugom drugoj, tako reći, slagalici u našoj komadiću u našoj statističkoj slagalici, o JNI-u. I Sada se ne bavimo konkretnim zakonodavnim aktima, nego ćemo dati riječ gospodinu Giovanniniju koji e, je jako dobro poznat ne samo kao stručnjak za statistiku, već i osoba koja nam puno može reći o izazovima u budućnosti. Ne moram ga posebno predstavljati jer ga svi jako dobro poznajete i odmah ćemo dati riječ. Izvolite. Thank you very much. Uh, good morning everybody. Pa, dobro jutro svima. Zaista je veliko zadovoljstvo biti ovdje i predstaviti prvo izvješće samog otpora nakon promjene sastava samog otpora ne samo da sam ja nominiran kao predsjednik Europskog savjetodavnog odbora i to početkom prošle godine, već sveukupni sastav odbora se promijenio i to je zaista bilo ponovno na neki način e, okupljanje novih lica, novih ljuda. Ovo je samo izvješće nekoliko izazova za europski statistički sustav e, koje smo obuhvatili, neki su doista relevantni kad je riječ o e, predstojećim izborima. Jer upravo nas brine način ne samo da se statistike u Europi e, nisu e, širene, niti se raspravljalo o njima, a isto tako izvješća socijalnih e, mreža. Zapravo i sama, kad je riječ o lažnim informacijama, pozivale su i statističke urede i zavode da budu proaktivni, da zauzmu ulogu u borbi protiv širenja lažnih informacija. U samom izvješću mi smo se osvrnuli isto tako i na dugoročne e, izglede kad je reč o statističkom sustavu u Europi i isto tako bih se osvrnuo na to za nekoliko minuta. Dozvolite da obuhvatim u nekoliko rečenica same preporuke koje smo izdali. Ukupno ih je 14. Ja bih želio istaknuti da u 2018 godini smo izdali izvješće kad reč o implementaciji odbora vjerodostojnosti koje isto tako izradila komisija, to je ujedno bio i e, cilj ovog posebnog mišljenja. Mi smo dali naše preporuke koje smo e, uputili vijeću i parlamentu i to e, o načinu dakle rada Eurostata. Komisija je poduprla same aktivnosti E, Eurostata u tom pogledu. Kao što znate, statistički sustavi su daleko širi u svom kontekstu. Oni uključuju nacionalne statističke institucije, zavode, a isto tako i ostale nadležne službe za statističke podatke koje isto tako ulaze u objavu europskih statističkih podataka. To je upravo i e, polje djelovanja e, našeg Europskog savjetodavnog odbora, ali za nekoliko minuta bih želio istaknuti da smo uspjeli detektirati nekoliko nedostataka u čitavom sustavu koji eventualno i odbor, vaš odbor i parlament e, treba obuhvatiti. Dozvolite da prođem kroz preporuke pona osob. Potpuno je jasno da s obzirom na visok stupanj promjena gospodarskih, socijalnih i okolišnih problema, ne samo Europe, moramo istaknuti da statističari imaju doista teška vremena pred sobom, a kad je riječ e, o e, upravo obuhvaćanju e, preciznih aktualnih statističkih podataka i to je razlog što je upravo i prva preporuka ističe potrebu da statistički uredi moraju biti proaktivniji, da moraju sagledavati buduća kretanja u dakle obuhvaćanju onoga što je relevantno u svemu tome. Europska komisija komisija sutra bi trebala objaviti jedan dokument eh, kad je reč o politikama, dakle samih ciljeva održivog razvoja. I to je doista veliki izazov za Europu, ne samo za Europu, ali izuzetno značajan eh, djelokrug eh, kad je riječ o statističkim uredima i statističkim zavodima. Drugo, Odnos sa korisnicima statistički zavodi moraju poboljšati ovaj odnos. Prije svega kad je reč o mogućim rizicima zloupotrebe statističkih podataka čak može biti i vjerojatno kao što se to događa i u nekim e, državama u kojima su se dogodile promjene na vrhu, da se upravo statistički zavodi stavljaju pod pritisak i to od strane vlada koje se predstavljaju kao oni koji su protuelist elitistički ustrojeni kao što je naše istraživanje pokazalo, statistički podaci se smatraju jednim od instrumenata elita koja želi nametnuti e, svoje gledanje na svijet. E, zbog toga može biti vrlo vjerojatno da bismo u Europi mogli imati doista pritiske koje će ići prema statističkim zavodima, institutima, e, uz naravno želje koje su popraćene od strane vlade. Dakle, upravo odnos sa krajnjim korisnicima mora se osnažiti, prije svega kako bi se obranila neovisnost statističkih zavoda. Treća točka u ovim velikim promjenama koje su u tijeku Statistički uredi moraju imati i resurse kojim stoje na raspolaganju, dakle ne samo financijske, već i ljudske resurse, jer doista nije jednostavno e, regrutirati e, takozvane istraživače u području podataka, jer je tu doista velika e, natjecanje sa privatnim tvrtkama. Naravno, korištenje e, big data i ostalih e, izvora informacija uistinu su jako važna kad je riječ o radu statističkih ureda. Četvrta točka koju naglašavamo jest e, Opismenjivanje u području statističkih podataka izuzetno je važno za demokratsku raspravu. Znamo isto tako da u Europi velik broj ljudi zapravo nemaju e, niti sposobnosti čitati statistike, pa čak i novinari imaju, ja bih rekao, dosta jedan e, na neki način olakotan pristup e, interpretaciji statističkih podataka, što znači da europski statistički sustav mora daleko veću pažnju usmjeriti upravo na ovaj segment. Dozvolite sada da sada uđem malo dublje u sam način rada Europskog statističkog sustava. Doista je dobro da Europski statistički sustav započinje jedan novi e, ciklus e, sagledavanja samih e, podataka. To je dovoljno dobro da bi i statističari koji rade u statističkim uredima, a isto tako koji su u analitici i praćenju statističkog e, dakle kodeksa ponašanja, ako je ujedno i referenca za sve razvoje, a isto tako e, jamči i e, profesionalnu neovisnost statističkih ureda. Mi smo dali s tim vezi neke preporuke kako to učiniti sami. Rezultati bit će objelodanjeni, nadamo se, oko 20. 2022. E, tri godine rada, e, metodologija, a isto tako i e, statističke stručne procjene i ocjene i Eurostat, a to sve skupa bi se trebalo dogoditi tijekom 2020. godine. Jedna vrlo značajna točka jest političko angažiranje a isto tako i korištenje privatnih e, instituta za obradu podataka. Mi znamo da Big Data program da isto tako i da privatni upravitelji podacima imaju komparativnu prednost u usporedbi sa javnim sektorom. Ono što mi želimo potaknuti jest da statistički uredi strateški uspostave partnerstvo sa ovim nositeljima e, podataka u privatnim rukama kako bismo eventualno u svakoj državi članici imali isto tako pregovore sa ovih pet najvećih E, dakle nositelja ovih e, prava i kako bismo imali jedan europski pristup i kako bismo u konačnici podijelili ove podatke sa statističkim uredima i kako bismo imali doista e, jedan bolji uvid u podatke. Još jedna preporuka tiče se jedne dosta osjetljive točke, a to je da statistički uredi svakako bi trebali doprinijeti o produkciji statističkih podataka i uključiti nositelje privatnih e, tvrtki za prikupljanje podataka, a isto tako kad je riječ o kodeksu ponašanja, unijeti minimalne standarde, te kako bi se na taj način e, pojačala kakvoća podataka koja se e, daju kroz javne statističke urede u usporedbi sa privatnim organizacijama. Dozvolite da sada sagledamo i još jedan set preporuka, a tiče se budućnosti upravljanja eh, samog europskog statističkog sustava. Teoretski gledano, e, zapravo Europski savjetodavni odbor bi trebao pokrivati i sagledavati, funkcionirati ukupnost Europskog statističkog sustava, a Eurostat bi trebao gledati kvalitet tu samih e, statističkih doprinosa iz nacionalnih ureda. Međutim, u nekoliko država članica postoje nacionalne službe koje se time bave. Francuska primjerice ili Ujedinjena kraljevina koja ima dosta dobro razvijen sustav Italija koja nije dobro razvijena u tom području. Samo šest od 28 država članice imaju nacionalne nadzorne organe, a po našem mišljenju to je eventualni mogući rizik jer mi kao ESGAP ne možemo interpretirati same uredbe i ne možemo ulaziti u nacionalne uvjete. Međutim, ukoliko nitko ne sagledava ove nacionalne rezultate, tada možemo imati neravnotežu. Naravno, Eurostat e, doista dobro djeluje u tom području, međutim, Eurostat e, je e, stvoren kako bi kako bi na neki način djelovao u skladu sa ugovorima i mislimo da je to jedno otvoreno pitanje baš e, i same rizike koje sam napomenuo moramo uzeti u obzir. ESCAP ima namjeru da se i tijekom ove godine organizira sastanak e, sa tijelima koje su slične ESGAP-u kako bismo na neki način osnažili ukupan europski statistički sustav. Još jedna točka sa političkom naravi, a to je, s obzirom na europska pravila, svaka vlada pozvana je da isto tako izda jedno na neki način javnu izjavu o povjerljivosti, a isto tako izjavu gdje će se prihvatiti sam kodeks ponašanja u statičkom području. Samo nekolicina zemalja su obznanili jednu takvu, e, isto tako jedan e, opredjeljenje za vjerodostojnost i povjerljivost podataka. E, dakle, mi kao e, takvi ne moramo učiniti kao europski odbor. Međutim, u, na razini države moramo učiniti značajne korake. Još nešto što bih želio na kraju istaknuti, izuzetno važan segment, a želimo vidjeti da li europske institucije koje, kad je riječ o upravljanju e, u Europskoj uniji, a isto tako kad je riječ o bijeloj knjizi postoji mogućnost da se u budućnosti ovo upravljanje iskoristi, a isto tako kroz e, promjene ugovora. Ono što bismo mi preporučili da se eventualno u kontekstu ESPA i ne, e, isto tako e, inicijative koje je multiinstitucionalni organ, da se povedu istraživanje kako bismo sagledali koje su to buduće prilike i mogućnosti za europski statistički sustav da na neki način promijeni metodologiju upravljanja. Nije novina da sam osobno na neki način e, zagovornik europskog e, sustava središnjih banaka, nešto slično bi trebalo prenijeti na statističke područje, ono što mi želimo potaknuti u ovom trenutku da se sagleda ova problematika i da ne budemo nakon toga iznenađeni Stoga parlamente, zajedno sa komisijom i zajednički sa ostalim europskim institucijama mogli bi povesti upravo ovu e, izradu ovakve studije za sagledavanje svih e, budućih kretanja. Hvala lijepa. Enrique Giovanniniu. hvala isto tako i na ovom predstavljanju samih preporuka. A sada bih e, pozvao članove gospodin Kelo, u ime epp p-a. Hvala, predsjedniče. Hvala što ste nazočni. Žao mi je što se nije više kolega okupilo, što je pomalo već i šokantno i nemojte nas smatrati odgovorima koji smo e, se našli ovdje i koji se nalazimo ovdje. Europski Savjetodavni odbor preporučuje da Eurostat i nacionalno statistički instituti u trebaju uhvatiti jednu zajedničku strategiju kad je reč o e, krajnjim korisnicima, a kad je reč o podacima na e, određenim pragovnim stupnjevima, što E, predlaže SGAP kada je riječ o situacijama u državima, kada je riječ o građanima, a isto tako kada je riječ o samim graničnim vrijednostima, a kada je riječ o statističkim podacima pojedinih semestara. Hvala lijepa. Doista, kad je riječ o pospješivanju e, samog opismenjivanja građana u pogledu statističkih podataka, moramo kazati da su podaci izuzetno važni i sve više se koriste ne samo za stvaranje politika, već e, ujedno i za i za raspravu općenito koja je kod političke naravi, velik broj lažnih informacija koje se šire kroz socijalne medije. Kao što sam kazao, sam Task Force koji se bori protiv lažnih informacija pozvao je upravo statističke urede da zauzmu doista proaktivniju ulogu e, kad je reč o zloupotrebi samih statističkih podataka. U prošlosti sam rad e, opismenjavanja građana, a pogotovo kad je riječ o podacima koji se koriste u oblikovanju politika, to je bilo pod nadložnosti samih eh, asocijacija na nacionalnoj razini, dok eh, mi mislimo da statistički uredi i instituti imaju posebnu ulogu, eh, a kad je riječ o suradnji sa medijima. Kada sam ja bio predsjednik statističkog instituta u Italiji mi smo osnovili školu sa tečajevima koji su se upravo obraćali novinarima i toga e, pozivamo Europski statistički e, ured Eurostat nešto čini u tom pogledu, međutim mislimo da je to dio demokratskih e, procesa, pogotovo kada sami podaci postanu značajni u javnoj raspravi. Možemo dati svakako neke preporuke s tim u vezi, ali bilo bi jako važno da i parlament koji predstavlja upravo građane da pre ova nastojanja kako bismo i statistički urede koje su po svojoj naravi neovisne od političkih utjecaja, da upravo učinimo takav jedan eh, segment obrazovanja kako bismo upravo e, pravili ove pitanja opismenjavanja. Nemojte zaboraviti da tijekom financijske krize središnje banke su e, masivno zapravo opismenjavali ljude vezano uz financijsko opismenjavanje kako ne bi došlo ponovno do problema i do ponovnog zahutavanja krize. Slične nastojanja moramo imati kad je riječ o statističkom opismenjavanju uz pomoć nacionalnih statističkih ureda i nacionalnih resursa. Hvala. Hvala. Prvanš Perez. Hvala predsjedniče i hvala na doprinosima. Ono što bi ovaj parlament htio reći je sljedeće. Dakle, šest ili sedam zemalja računali Ujedinjenu kraljevinu ili ne. Dakle, ako oni imaju nezavisne institucije koje omogućavaju nadzor nacionalnih statistika i uklanjanje svih rizika vezano za statistike. Vi ste rekli također da zakonodavstvo ne omogućava sgb da, da dobije odlučujuću ulogu u toj kontroli i u dobroj provedbi zakonodavstva na nacionalnoj razini. Vi ste rekli da ćete na tome raditi. Ali možete li nam već sada otkriti što ćete u tom smislu napraviti? Možete li nam dati neki uvod vezano za to na sastanku ove, ove, ovog kluba i odbora i što bismo trebali učinili da Europa napreduje u tom smislu? Također, što se tiče novog upravljanja, u Europi koju ulogu vidite tu za europsku statistiku i koju ulogu imate, koju ulogu vidite vezano za agendu UN-a za 2030. godine. Sada ću ući u materiju čije se statistike prikupljaju. Vi, ste, vi kao što znate, mi e, jako puno radimo na bazama podataka vezanim za poreze i na onome što nazivamo policy gap. Dakle, što se tiče poreznog troška, mjera koje donose države članice kako bi stvorile niše, to jest koje, kojima se omogućava neplaćanje poreza i koje također predstavljaju izvor um, siromašenja javnih sredstava. Možete li nam i u tom smislu dati neke ideje i što bismo mogli napraviti po tom pitanju? I uh, kao što znate, mi smo unutar SID-a zajedno sa Richardom Marfikom identificirali takozvani policy gap promatrajući postupanje različitih vlada, a to vrijedi za bazu podataka iz 2015. E, godine i radi se zapravo o troškovima koji se, e, koji se podižu na više stotina milijardi eura. I posljednje pitanje, imate li preporuke ili bilo kakve želje vezane za način na koji se statistika uzimaju u obzir u e, organizaciji komisije? Jer mi sada upravo sastavljamo neku vrstu liste želje onoga što bismo željeli da komisija učini u narednom razdoblju. Uh, um, Hvala lijepa moguće ustrojavanje nacionalnih e, odbora za upravljanje statističkim podacima, dakle neovisnih e, tijela vlasti koje bi trebale sagledavati i kontrolirati nacionalne sustave. To je jedna mogućnost kako bismo na taj način dobili jednu bolju pokrivenost samog sustava. Međutim, jedan drugi način bi bio da se razjasni da zapravo ESCAP može sagledati i nacionalne statističke institucije. Dozvolite da objasnim. Primjerice, u samim stručnim ocjenama koje su se već događale, bilo je nekih nedostataka koje su identificirane i to u različitim državama članicama. Temeljem e, samog načina e, uloge i interpretacije uloge eskapa u našem izvješću nije nam dozvoljeno da citiramo e, slučajeve na nacionalnoj razini, ali niti sam sustav u cjelini. I sama uredba to izričito ne pominje, međutim, stvara interpretacija, ali jednako tako jest to i pitanje resursa. Nemojte zaboraviti da mi u SKP-u e, smo e, zapravo volonteri, a isto tako i tajništvo E, na neki način e, dobrovoljno sudjeluje u tom, Ako parlament želi sagledati nacionalnu situaciju, moramo ponovno razmotriti samu organizacijsku strukturu, isto tako i potporu Eurostata E, nama kao tijelu. Još e, nemam rješenje, a raspravu koju ćemo povesti u idućih nekoliko mjeseci možemo svakako pomoći da razjasnimo i same prednosti i nedostatke različitih e, mogućih opcija i nakon toga izaći. Možemo sa prijedlogom što se tiče vašeg drugog pitanja i što se tiče novih aktivnosti koje komisija bi htjela predstaviti i predložiti vezano uz održivi ciljeve razvoja i statističke aktivnosti u agendi 2030. godine. Vidjet ćemo što će komisija s tim u vezi predložiti. Naravno, ukoliko bi jedna od mogućnosti bila da se promijeni e, način e, sagledavanja europskog semestra, a isto tako i pokrivajući time e, daleko širi spektar iako bi se uzeo okolišne i e, isto tako i ostala pitanja, apsolutno je potrebno da u tom smislu imamo na neki način jednu bržu proizvodnju, izlaženje sa podacima kad je reč o recimo socijalnim elementima kako bismo ih mogli na neki način usporediti i uskladiti sa gospodarskim pokazateljima. A kad se god raspravlja o nacionalnim o preporukama po pojedinim državama, članicama, a onda imate podatke e, BND-a, a isto tako koje imate na raspolaganju za zadnje tromjeseće. Međutim, kad je reč o prihodima i raspodjeli prihode, to su podaci od prije dvije godine, što naravno dovodi do neravnoteže u samoj analizi, isto vrijedi i za podatke koje se tiču okoliša. Stoga sam mišljenja da upravo ovaj odbor bi mogao imati jednu vrlo dubinsku analizu jer upravo i kvaliteta vaših odluka bazira se na tim podacima, a to je recimo jedan od primjera kako europski statistički sustav e, može promijeniti svoj način rada i kako bi mogao u postupku e, vaših odluka olakšati i vama izbor. Kad je riječ o poreznim pitanjima i kada je riječ e, o mm, ovim niš fiskal, kako ste ih nazvali, Naime, tu je riječ o jednoj e, drugoj, e, drugom elementu koji iziskuju, ja bih rekao, e, neke procjene na bazi modela Eurostat može poduprati takav pristup. Nije riječ samo o čistim statističkim podacima E, i zbog toga statistički uredi nisu bili uključeni u takav jedan projekt. Međutim, ovo je izuzetno važno i predsjednik je kazao da ćete vi glasovati o e, geniju to je zapravo jedan važan segment informacija, a isto tako rizik postoji da imate ovu sivu ekonomiju upravo zbog situacija e, realnosti svakodnevne. Može se dogoditi da isto tako Eurostat mora pomoći kad je riječ o procjeni e, prema vašem zahtjevu, dakle, ovih podataka. Hvala vam lijepa. Mislim da možemo zaključiti. Vaša, vaš popis želja koje biste uputili komisiji je bilo pitanje. Da, odgovornost Eurostata unutar komisije e, pozicija nije laka, jer statistike su horizontalne naravi, s na vrijeme odgovornost se s jednog povjerenika na drugog povjerenika. Nemam prijedlog ali dozvolite da kažem da u našoj procjeni kada je riječ o opredjeljenju vjerodostojnosti i izjavu vjerodostojnosti mi smo uvijek e, prihvaćali ono što je Eurostat izradio. Ono što ne bih je preporučio je da se vratimo na onu situaciju kada statistike kao takve koje su zajedno sa e, samim revizijama, poreznim revizijama e, bile ujedinjene. Sada statistike u višegodišnjem financijskom okviru koje je dio zajedničkog tržišta, koje je jedna od mogućih e, opcija, zaista je potrebno da kogod bude zadužen za ovo e, mora prihvatiti izjavu vjerodostojnosti i mora isto tako e, osigurati jednu novu izjavu, ne samo kad je riječ o neovisnosti Eurostata, već i drugih službi koje proizvode i izdaju europske statistike. Hvala lijepa. vrlo intimna skupina, možemo kazati, ali doista e, interesantna rasprava. Profesor Giovannini je uvijek e, mogao jasno ukazati na tehničke naravi i relevantne politike i sve izazove koje su pred nama. Hvala vam na vašoj metodologiji i na vašem pristupu, to doista cijenimo i hvala vam na vašim prijedlozima i na vašim informacijama i sve one problematike koje ste identificirali i nadam se da sljedeći parlamentarni saziv će biti u mogućnosti da pozitivno doprinese e, u e, premošćivanju svih e, eventualnih prepreka i da upravo ovu raspravu prenesemo na sve one koji će nastaviti rad, koji će isto tako biti u sljedećem sazivu kroz konstruktivni dijalog sa ESCAP-om. Hvala lijepa. Eto, ovaj otpor na odlasku kojem želim zahvaliti i isto tako svu pomoć koju smo dobili od vas, prije svega isto tako i pozornost koju ste nam posvetili i kad je riječ o statističkim podacima i pitanjima, nadam se na novi parlamentarni saziv će biti barem na ovoj razini imati jednak pristup kao što ste i sami istaknuli da će možda i pojačati svoju pozornost kad je riječ o ovim političkim pitanjima. Hvala lijepo kratka stanka jer ćemo imati zajednički sastav odbora Ekon i budžet, te vas mm, molim da se onda okupimo u naznačeno vrijeme.